Idemo na glasanje prvo izvješće, izvješće gospodina Ferreire. Na dvije minute riječ ima izvjestitelj. Hvala lijepa. Ja e, bih molio samo da se smire svi koji su ovdje. E, Želim naglasiti da je naš klub e, predložio raspravu o ribarstvu u e, ovom, na ovoj sjednici i e, najprije ćemo glasati o sporazumu o ribarstvu i htjeli smo raspravu o ribarstvu sporazumu o ribolovu između Europske unije i sa o tome i principe. Drugi klubovi zastupnika nisu htjeli ovu raspravu, a s obzirom na to da nema tako puno točaka na dnevnom redu, to mi je zaista žao. I žao mi je da će se i jednostavno Europski parlament svesti na to da samo glasa za ili protiv ovog sporazuma. Da smo imali prilike uložiti amandmane, prijedlog o kojem bismo danas glasali bio bi vrlo drugačiji jer bismo trebali glasati za jedan bolji tekst. To je važan sporazum za sve o tome i principe, međutim tim e, sporazumom koji imamo pred nama nećemo moći nadoknaditi negativni e, odnos iz prošlosti. Mislim da zapravo e, moramo pregledati kakva je situacija s ulovom i moramo zaštititi riblji fond moramo dakle uzeti u obzir i sve ono što se događalo u prethodna tri desetljeća. Vrlo često smo se distancirali od sadašnjeg sporazuma. Sve to e, bilo bi ono što bi omogućilo dobar sporazum koji bi omogućio jedan e, održiv ulov za sljedećim godinama. Hvala gospodine Ferreira. Otvaram glasanje, jesu li svi glasali? Sada zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala, čestitam izvjestitelju. Sljedeće izvješće, izvješće gospodina Kadeka, poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće gospodina Broka, ponovno po imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na glasanje o konzultiranje se Europskim gospodarskim i socijalnim vijećem na zahtjev odbora o prometu i, i turizmu. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala. Prelazimo na izvješće gospođe Riz. To je e, izvješće o kojem smo vodili raspravu upravo o uzgoju genetski modificiranih organizama. Glasat ćemo e, poimenično. Treba nam 375 glasova kvalificirana većina. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se sa 480 glasova za. Dakle, poslije bismo kvalificiranu većinu. Dakle, moram sada najaviti da je stav vijeća na odgovarajući način izmijenjen. Prelazimo na izvješće gospodina Mata na temu ribarstva. Glasat ćemo o amandmanima 1 i 2, nakon toga 4 do 25. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 26. Ponovno dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na amandman treći odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 28. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Glasamo o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na pojmenično glasanje o cijelom zakonodavnom prijedlogu. Tko je za? Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno usvaja se. Hvala lijepa. Ovim smo zaključili današnje glasanje. Sada ćemo vrlo brzo prije